fratelli. Bene, benvenuti a tutti. Želim svima dobrodošlicu. Dakle, prvo želim započeti srdačnom dobrodošlicom i doista mi je zadovoljstvo što otvaram ovaj sastanak Dakle, to je konstituirajući sastanak za poljoprivredu i ruralni razvoj za ovaj mandat u kojem ćemo biti suočeni s različitim izazovima koji se odnose na poljoprivredu. Trebamo snažan odbor i e, svakako se truditi i nastojati na zastupanju interesa 10 milijuna poljoprivrednika i 500 milijuna potrošača u Europskoj uniji. E, ovo je, ovaj sastanak je na web streamu, a 20 e, prijevod je na 22 jezika bez malteškog i e, irskog. a glavni je povod ovog sastanka izbor predsjednika i potpredsjednika odbora. Glasovat ćemo elektroničkim putem. Nadam se da ste svi ponijeli svoje glasačke kartice. Ima e, i zamjenskih kartica ako ih e, nemate kod sebe pa provjerite. Dakle, počinjemo s izborom novog predsjednika odbora, a zatim potpredsjednika. Dakle, trebamo kvorum e, od 12 fizički nazočenih članova. Maksimalni je član u odboru, e, broj članova u odboru za poljoprivredu 48. Zamjenski e, članovi nam se odmah moraju javiti. Mislim da neka imena imamo već. Nekoliko je zamjenskih članova. Petri Sarvama, Andre Bradford Ja sam Sara Serdoš, zamjenica e, za Bradforda Andre Bretforda. Zatim gospodin Žile Breton kojeg e, će zamijeniti Žal i a Ivan Sinčić Ivan Sinčić će zamijeniti Dajanu Belans. Please, Peter äh, Niste spomenuli moje ime. Äh, ja sam Peter Jar i ja zamjenjujem gospođu Petri Servama. Hvala. Rekao sam već na početku, nisam rekao Peter Jar, rekao sam da će Petri Sarvama imati zamjenu. Dakle, idemo dalje. Sad ćemo testno glasovati da provjerimo funkcionira li e, glasački sustav, a to je i prigoda da se provjeri imaju li svi svoje glasačke kartice. Ako ste spremni, možemo krenuti. Otvaram glasovanje. Dakle, ovo je samo test provjera da vidimo funkcionira li to. Okay. One, one SND, one SND too much. We have, we have one SND. Jedan glas SND-a previše. Ja sam to. <laughs> Gospodine Tarabela, ne šalite se. There's one more too. Who is? Abbiamo ancora un voto di troppo. Još jedan glas viška. Dakle, kod ovog glasovanja još uvijek imamo jedan glas viška, pa ćemo provjeriti. 49 je e, glasova, a trebalo bi ih biti 48. Dakle, ne znamo iz kojeg kluba dolazi taj glas viška. Samo puni članovi i zamjenski članovi koji su prethodno spomenuti imaju pravo glasovanja. Gospođa Mila, izvolite. Jedna kratka napomena, Dašan Šolo još nije ovdje i za naš klub glasuje Charles Gorens. Samo to sam željela reći. Ok, Urik, we will notes about... Dobro, Ulrich, to ćemo uzeti k znanju. A sad ću e, pitati koordinatore klubova da najave svoje kandidate za predsjedanje odborom. Svaki od kandidata mora biti punopravni član, mora imati ispunjenu deklaraciju o financijskom E, interesu i o etičkom ponašanju. Klubovi imate riječ, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ja ću kandidirati gospođu Makset Pivarkasa Makset Pirsakas ili Pirbakas. Jeste li suglasni s kandidaturom? Da, prihvaćam. Hvala. Drugi klubovi. Pučani. U ime pučana kao zamjenik koordinatora za odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj ja e, kandidiram gospodina Norberta Linca. Norbert Linc, prihvaćate li vi ovaj prijedlog? Da. Ako nema više kandidata, Potvrđujem da je gospođa Makset Pierre i gospodin Norbert Linz, punopravni članovi našeg odbora, su ispunili deklaraciju o interesima i etičkom ponašanju i da možemo pristupiti glasovanju. Molim oprez i podsjećam da ako želite glasovati za gospodina Linca, crveni gumb pritišćete, a za gospođu Makset Pirbakas zeleni gumb. Je li to jasno? Samo jednom možete glasovati. Dakle, za Norberta Linca, kandidata Pučane, crveni, a za gospođu Pirbakas zeleni gumb je Aperto. Ok. Zatvaramo glasovanje. Norbert Linz dobio je 36 glasova, a gospođa Pirbakas 11 glasova. I proglašujem sada Norberta Linca novim predsjednikom odbora. Dobio je apsolutnu većinu glasova i pozivam ga da dođe za predsjednički stol. Ja, <clears throat> liebe... Drage kolegice i kolege, Želim srdačno zahvaliti na povjerenju i mislim da je pred nama mnogo posla vezano uz reformu poljoprivrede i druge aktualne teme kojima se bave poljoprivrednici u Europi i potrošači očekuju od nas da ih riješimo. Stoga mislim da moramo se vrlo brzo baciti na posao Zato se moramo dalje konstituirati i moramo pristupiti izboru potpredsjednika. Stoga bih sada predložio da se prebacim na engleski, tako da ne dođe ni do kakve pogreške. Jednostavno ću pročitati koje sve formalnosti moramo sada uzeti u obzir. Nastavimo, poštovane kolege, s izborom potpredsjednika odbora Agri. Prvi potpredsjednik e, prvo, a potom e, drugi, treći i četvrti potpredsjednik našeg odbora. I e, ponavljam pravila o kvorumu za dakle po 12 članova je potrebno Agri ima 48 članova ako e, imamo a imamo zamjene imamo danas nekoliko zamjenika već smo to pročitali a političke e, skupine odnosno klubovi ako žele mogu predstaviti druge kandidate, ali čini se da nitko nema takvu namjeru. Hvala vam, predsjedatelju. Da bismo e, u ovoj instituciji ispoštovali demokraciju i pluralitet, ja bih e, gospođu Makset Pirbakas kandidirala za prvu potpredsjednicu, dakle da bude sasvim jasno, za prvu potpredsjednicu. Nismo još došli do tog trenutka, no kandidatura je evo sada najavljena. Onda ću nastaviti. Poštujući i rodnu ravnopravnost i ravnopravnost u pogledu e, područja e, iz kojeg e, osoba dolazi. Pa ću sada glasnogovornike klubova zamoliti za kandidaturu za prvog potpredsjednika. Kandidat mora biti punopravni član ovog odbora i mora imati ispunjenu deklaraciju o financijskom interesu i o kodeksu etičkog ponašanja. Martin Hojzling, izvolite. Predlažem Francisco Cairo kao kandidata za prvog potpredsjednika. U redu, Francisco. Dakle, Francisco Cairo je predložen. Ideju je iznio kolega, da li prihvaćate? I e, gospođa Pir je predložena od strane IDEA. Prihvaćaju li oba kandidata nominaciju? Da, prihvaćam kandidaturu za prvu potpredsjednicu. U redu. U tom slučaju glasujemo tajno kada najmanje deset članova Ispričavam se. Novi sam. U svakom slučaju moramo glasovati tajno za prvog potpredsjednika ili potpredsjednicu. Also, <clears throat> eine geheime... Dakle, tajno glasovanje. Ako želite glasovati za gospođu Regan zelena tipka, a za gospođu Papikas, molim vas pritisnite crvenu tipku. Sada mogu otvoriti glasovanje. Dakle, otvaram glasovanje, molim vas glasujte. So, dann kann ich die Dakle, onda mogu zatvoriti glasovanje. Za Guerrero glasovalo je 38 kolega i kolegica, a za gospođu Papikas šest glasova. Gospodine Ragero, molim vas sjednite pokraj mene i čestitam vam. dann können wir äh, u redu, sada možemo pristupiti izboru drugog potpredsjednika ili potpredsjednice. Imamo li prijedloge? Gospodin Cojdu. Hvala lijepo u ime evropskih pučana. Daniel Buda je naš eh, kandidat za potpredsjednika ovog odbora. Vorschläge. Ima li daljnjih prijedloga? Izvolite. Hvala. Hvala vam lijepa predsjedatelju. I eh, opet eh, moramo iz poštovanja prema demokraciji i pluralnosti E, gospođu Pirbaker e, predstaviti kao našu kandidatkinju za potpredsjednicu. Hvala lijepa na prijedlozima. Ima li danjih prijedloga? Ne. Onda možemo nastaviti sa daljim izborom. Tko želi glasati za Daniela Buda, pritisnite zelenu tipku. A za gospođu Pir Znam što sam dobro izgovorio prezime. Molim vas, pritisnite crvenu tipku. Otvaram glasovanje. Molim vas, pristupite glasanju. Dann können wir die Abstimmung abschließen. Zaključujem glasanje. Trideset sedam glasova za kolegu Buda i za gospođu Pirpakas sedam glasova. Gospodine Buda, molim vas sjedite ovdje pokraj nas. Ja, <clears throat> liebe äh, Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice i kolege. Kod sljedeća dva izbora sada nam je sada se ispostavilo da bi moglo doći do poteškoća. Stoga su različiti klubovi zamolili da im se da riječ. To ću sada dopustiti. jer bih želio da zaključimo što je moguće prije nama dodijeljeno vrijeme u ovoj dvorani. Tko se želi prvi javiti za riječ? U ime grupe socijaldemokrata mislim da bi bilo dobro odgoditi glasanje sada i možda ćemo moći glasati tijekom sljedećeg sastanka odbora Agri 23. srpnja. Hvala lijepa, srdačno vam čestitam. Dakle, znamo da sada imamo za mjesto trećeg podpredsjednika e, nekoliko kandidata, no ja vas molim da ipak pristupimo glasovanju za četvrtog potpredsjednika jer je taj izbor nesporan i na taj način možemo eh, ostvariti višu razinu sigurnosti za naše kolege. Ja vas molim da glasimo za četvrtog potpredsjednika. Ja se slažem sa gospođom Müller da bismo trebali sada glasati o mjestu četvrtog potpredsjednika. Na taj način ćemo uštedjeti vrijeme.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 ljepše izgledalo i bio bi dobar znak za početak saziva novog parlamenta da, da glasujemo i o trećem potpredsjedniku odmah sada i da ne odgađamo to glasanje. Sada moramo dogovoriti dalji način postupanja. Imamo dva zahtjeva. Prvi je oba su vezana uz odgodu. Prvi zahtjev je da se u cijelosti odgodi izbor trećeg i četvrtog podpredsjednika i drugi zahtjev se odnosi na molbe dva kluba da se sada izabere četvrti potpredsjednik ili potpredsjednica. Moramo ustvrditi gdje je većina sada u ovoj nedoumici. Dva kluba su predložili izabrati četvrtog potpredsjednika, te e SND je predložio da oba izbora odgodimo. Onda predlažem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 Also, Moj prijedlog je da četvrtog potpredsjednika ipak pokušamo izabrati sada. Imamo li prigovore na taj moj prijedlog? Gospodine predsjedniče, čestitam na vašem izboru, ali ja mislim da ako ne biramo, ako ne biramo trećeg potpredsjednika, onda bismo uistinu trebali sada završiti ovu sjednicu i pričekati sljedeću sjednicu i onako se do tada tijekom sljedeća dva tjedna nešto niče, ne, neće ništa dogoditi i onda poštujemo predviđeni redoslijed, dakle da najprije biramo trećeg potpredsjednika, a nakon toga četvrtog potpredsjednika. To je ispravni valjani postupak. Ja i dalje se zalažem za odgodu i nakon toga za dva tjedna da biramo oba potpredsjednika. U redu. Dakle, prijedlog većine je da oba izbora za potpredsjednike odgodimo. Tko se s time slaže? Molim vas, dignite ruku. Also, das machen wir elektronisch. To ćemo birati elektronički. Tko je za odgodu izbora trećeg i četvrtog potpredsjednika? Molim vas, pritisnite zelenu tipku, a tko je protiv crvenu tipku? Ok, dann schließe ich die Abstimmung. Zatvaram glasovanje. 29 je za odgodu i 16 je protiv odgode. Dakle, 23. srpnja ćemo birati trećeg i četvrtog podpredsjednika odbora AGRI. U redu. Onda na kraju sastanka moram najaviti kada će biti sljedeći sastanak, a to je 23. srpnja 23. srpnja prije podne i popodne. Hvala. I time zaključujem sjednicu.